Merci. La seduta è ripresa. Ponovno otvaramo sjednicu. Jučerašnji zapisnik je podijeljen. Ima li primjedaba? Ako ih nema, onda proglašavam zapisnik usvojenim. Prima